Dear colleagues, please. Uvaženi kolege, molim vas sjednite. First of all, I would like to welcome the commission. Najprije mi dopustite da pozdravim kandidaka za povjerenika za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, a onda ću preći na svoj maternji jezik. Portfelj kandidata pokriva jako velik spektar politika, odnosno veliki dio rada, zakonodavnog rada Europskog parlamenta. Odbor za okoliš e, radi na zaštiti okoliša, promovira održivi razvoj i učinkovit razvoj. To je transverzalna tema koja bi trebala biti zastupljena u svim politikama Europske unije, kao što je to i sam imenovani predsjednik komisije naglasio. On se zalaže za zeleni razvoj. Glavne, glavna pravila za raspravu jeste da se da parlament napravi ocjenu povjerenika, odnosno kandidata na temelju njihove neovisnosti i njihovih angažmana i parlament također treba provjeriti njihovo znanje konkretnih portfelja i isto sposobnosti za, komuniciranje. Prije ovog saslušanja povjerenik, odnosno kandidat je odgovorio na pismena pitanja. 26. ovog mjeseca su eh, dostavljeni na engleskom jeziku odgovori, a od jutros su dost, na drugim mjestima Evo kako ćemo proslijediti. Dakle, kandidat ima e, mogućnost da napravi uvodnu izjavu od ne više od 10 minuta i na kraju će raspolagati također s 5 minuta za zaključni govor. Zatim, nakon ovog izlaganja, predsjednica odbora za predstavljanja odbora za ribarstvo Imat ćemo pravo da postavimo 45 pitanja podijeljenih po tematskim blokovima prema ovisno dakle o njegovom portfelju. Prvi blok bit će odbor za okoliš, zatim 17 pitanja od strane zastupnika odbora za ribarstvo i treći blok, tri pitanja, odnos će se, odnosno pripada zastupnicima odbora za transport. Rasprava će biti vođenja, vođena po načelu ping-pong, Dakle, imamo tri bloka, odnosno trominutne blokove, minuta za pitanje, dvije minute za odgovor i nema dodatnih pitanja. Što se tiče okoliša i ribarstva, saslušat ćemo predstavnike klubova zastupnika, zatim kako bismo ispoštovali vrijeme koje je stavljeno na raspolaganje za govor, molim vas svi, dragi kolege, i vas, gospodine kandidatu, da poštujete dodijeljeno vrijeme i imat ćemo toleranciju od 5 sekundi za mogućnost prekoračenja od 5 sekundi za zastupnike i 10 sekundi za kandidata. Nakon toga će biti mikrofon isključen. Vidjet ćete zvijezdicu na ekranima nekoliko sekundi prije istjeka dodijeljenog vremena. Dvije stvari. Što se tiče odbora, prijevod je predviđen na 23 jezika, dakle svi zastupnici mogu se javiti za riječ na svom maternjem jeziku. Podsjećam vas da sve što kažete bit će simultano prevođeno, tako da vas molim da ne govorite i suviše brzo. Rasprava se može slušati isto tako posredstvom video streaminga na stranici Europskog parlamenta i također se može naknadno snimljeni, snimljenu raspravu saslušati. Sada predajem riječ gospodinu Kadeku predsjedniku odboru za ribarstvo da nam izgovori svoj uvodni govor. Pa evo, najprije kao i ti želim pozdraviti Karmena Velu, kandidata i podsjetiti da je njegov portfelj ogroman jer podrazumijeva okoliš, pomorstvo i ribarstvo. To je bila bolja predsjednika komisije Jean-Claude Junckera da bolje poveže zeleni razvoj i plavi razvoj. Pismo u kojem se opisuje zaduženja Carmena Velu objašnjava se da se treba provesti nedavno usvojenu reformu e, zajedničke ribarstvene politike, dakle da ribarstvo postane održivo ribarstvo i to je jedina konkretna vijest glede ribarstva, to donekle žalimo. Mislim da će također biti dvije važne stvari, to je kontekst provedbe zajedničke ribarstvene politike i isto revizija po načelu regionalizacije. Želim samo podsjetiti kandidata kako je parlamentu jako stalo od određenih e, prerogativa, napose do stroge primjene ugovora iz Lisabona, što jasno govori da je komisija ta koja predlaže, a parlament i vijeće raspolažu. I to sve posredstvom trijaloga, naravno, gdje komisija treba igrati u potpuno svoju ulogu ali ne smije prekoračivati. Isto tako delegirani akti su jako važni za sve nas i parlamenta želi u tome sudjelovati što više moguće. Kada je riječ o pitanjima, Giovanni je objasnio kako će to ići. Dakle, imamo jednu minutu za pitanje i dvije minute za odgovor. Dakle, najprije odbor Envi, zatim odbor za ribarstvo, Zatim određen broj pitanja postavljen je pismenim putem gospodinu Veli. Želim što su odgovori bili dosta opće prirode i sigurno je da će nam gospodin Vela pružiti malo preciznije odgovore. Vjerujem da bi to na značajan način e, moglo doprinijeti e, kvalitetnoj ocjeni koju ćemo mi donijeti nakon rasprave. Ovo što sam htio reći, dakle, ovoj, ovom uvodnom dijelu ne želim dužiti, dakle, ponovno vas e, pozdravljam, želim vam dobrodošću, gospodine Vela, i predajem, riječ, predajem vam riječ odmah na